Kolege i kolegice, hvala. Sad ćemo krenuti s obrazloženjima glasovanja. Molim vas da napustite dvoranu. Ako ne želite sudjelovati, započinjemo sa izvješćem gospodina Kuna. That I did ten times and it didn't work. Please, colleagues, Hvala. Pozvat ću sada gospodina Kaputa da da svoje obrazloženje glasovanja o gospodina, izvješću gospodina Kuna. Imate minutu, izvolite. Mr. Caputo. Mr. Caputo. Gospodine Caputo, izvolite. Grazie, Presidente Hvala predsjedavajuća. Danas sam glasovao za ovo izvješće zato što je prikladno zbog